također pisano izjava 61 um, 2015. o doniranju neprodanih živežnih namirnica koje su u ispravnom stanju dobrotvornim organizacijama koje su podnijeli uh, gospodin Baje i još 29 zastupnika prikupila je 388 potpisa i time većinu zastupnika u parlamentu. U skladu s člankom 136 poslovnika ova će izjava zajedno s imenima potpisnika biti objavljena u današnjem zapisniku i dostavljena odgovarajućim primateljima.